sutra. Želim vas obavijestiti da će sljedeće zasjedanje biti sutar u četvrtak 19. Eh, siječnja od 9 do 14 sati, a nakon toga od 15 sati do 16 sati. Dnevni red je eh, na eh, internetskoj stranici parlamenta.